Hvala. Neću govoriti pet minuta, nego manje. Gospođo Kosta, uvaženi zastupnici, želim zahvaliti svima vama na ovoj prilici da iznesem svoju viziju svog resera. Nadam se da sam jasno iznio svoje prioritete za sljedećih pet godina. Večeras smo imali otvoreno i iskreno razmjenu mišljenja i to tako treba biti. Ovo je demokracija na dijelu. Želim da se odnosi dalje, naš odnos i dalje tako nastavi. Na početku saslušanja rekao sam e, da će mi biti čast služiti europskoj stvari i također služiti ovom odboru. Nakon 3 sata i 45 pitanja nisam promijenio mišljenje. Još sam uvjeren i zapravo da mnogo toga možemo ostvariti zajedno ako budemo surađivali. Ovaj parlament je dao svoju dragocenu potporu nekim od najboljih poteza Europskoj unije, Erasmusu+, Kreativnoj Europi, Europskom institutu za inovacije i tehnologiju, prvom europskom proračunu za sport. Želim zahvaliti svima vama na toj potpori, zato jer Unatoč e, sumnjama u ove projekte, parlament i komisija su se pobrinuli da dobijemo prave programe sa pravim proračunima. Ako budem potvrđen kao vaš povjerenik, obećajem e, da ćemo i dalje nastaviti ovakvu dvosmjernu suradnju od prvoga dana i također ću učiniti svojim prioritetom e, dolaženje u ovaj odbor na e, prvom prilikom e, kako bismo nastavili ovakvu raspravu kao što smo imali danas i nadam se da će i te rasprave biti i jednako otvorene i jednako iskrene kao što je to bio slučaj danas. Hvala vam lijepa. Želim zahvaliti svim zastupnicima na njihovim pitanjima. Želim zahvaliti kolegama iz odbora Kult, ITRE i P3. Želim zahvaliti i, gospodinu Navračiću na njegovim odgovorima. Mislim da je ovo saslušanje se odvilo uz ozračje uzajemnog poštivanja. Možda je rasprava ponekad bila žešća, ali svakako je bila vrlo iskrena otvorena i da su svi otvoreno stavili karte na stol. Svi smo e, sada dobili na raspolaganje elemente za našu ocjenu i na kraju ću e, reći koordinatorima i podpredsjednicima da ćemo se susresti sutra ujutro na sastanku iza zatvorenih vrata kako bismo ocijenili ovo saslušanje. Želim na kraju još e, zahvaliti kolegama potpredsjednicima, osoblju tajništva i također i prevoditeljima na njihovom napornom radu koji nam omogućuje više jezičnost u ovom parlamentu. Hvala.